pitanje uvođenjem unutarnjih kontrola na temelju također privremenih mjera države članice to rade, uvode kontrole i ukidaju onako kako to žele. To je bila situacija 15 puta od 2015. godine, a e, komisija nije poduzela sve kako bi sankcionirale te e, države. U e, Njemačkoj smo imali produljenje kontrola, graničnih kontrola u travnju i postavljamo si pitanje e, na temelju e, čega je to postignuto. U okviru toga komisija ni u kojem slučaju nije reagirala kako treba i ja sam ponosna vezano uz ovu e, rezoluciju kako bismo pozvali na efektivnu suradnju što se tiče otvorenja granica. Hvala. Hvala istinu. Sada gospodin Kolakušić, izvolite. kolege, ravnopravnost viejezinost i zajednike granice su jedan od temelja europske unije. mi ne smijemo dopustiti da proglaena pandemija covid nineteen i dalje održava bizarnu situaciju u kojoj četiri drave koje nisu članice europske unije budu u schengenskom prostoru dok četiri drave rumunjska bugarska malta i hrvatska koje su zajedno već fifty godina u europskoj uniji budu izvan tog prostora. pozivam vas da učinimo svi sve što možemo, da sve četiri države jo ove godine uđu u schengenski prostor i da ne dopustimo zatvaranje granica kojima smo svjedoili u posljednje vrijeme gdje su pojedine države stavljale i vršile graničnu kontrolu jer to je udarac na jedan od stupova europske unije a to su zajedničke granice zajednički prostor i jedinstvo među svim građanima europske unije. hvala. Hvala. A sad gospodin Bogdan, jedna minute. Izvolite. Vaše ekscelencije, Rumunjska eh, u šengenskom prostoru. To nije kapric. Rumunjska daje segonske radnice, radnike i u tom smislu je Zbilja neprihvatljivo da se blokira Rumunjsku da uđe u šengenski prostor bez obzira što e, ima sve ispunjene kriterije još 2011. godine. Tu imamo isto tako taj eurooptimizam Rumunske. Rumunjske. Moramo konsolidirati Schengen. Na primjer, e, države kao Nizozemska to odbijaju već godinama. E, ono što e, radi Nizozemska nije prihvatljivo. Mi u Rumunjskoj imamo proeuropsku vladu koja poštuje temeljna načela vladavine prave zašto se blokiraju prava Rumunjske. Hvala, hvala u istinu. A sada gospođa Zipel, jedna minuta, izvolite. Hvala. 35 godina Schengena, povijest uspjeha, ali upravo djelovanje zemalja članica usred pandemije sa zatvaranjem granica je pokazalo da Schengen ne može uzeti zdravo za gotovo, ali on nam je potreban. Otvaranje granica u Europi je nužno za razmjenu robe, usluga i medicinskih proizvoda, ali to znači još i više preko granice e, imamo radnike koji rade u dvije susjedne zemlje ili ljude koji studiraju u dvije različite zemlje. I to su temelji razumijevanja unatoč ili zbog upravo mnogim razlikama. Stoga pozivam i Vijećem Komisije komisiju i naravno zemlje članice da ojačaju i prošire šengenski prostor i da dopuste da e, u svakodnevnom životu osjetimo Europu. Hvala vam lijepa. Hvala. A sad e, gospođa Keller, jedna minuta, izvolite. Gospođo povjerenice, draga Ilva Johansson, od sredine ožujka i krize Europa je fragmentirana, države članice su uvele kontrole na granicama. Familije, pogranični radnici, europski građani su bili blokirani na tim e, granicama. Ja e, živim u Strasburu i to sam vidjela. U tom smislu moramo iz tih e, događaja bez presedana izvući lekcije. Ja predlažem da prije ovog ljeta organiziramo jednu dubinsku analizu da vidimo što se dogodilo, što smo mogli bolje napraviti. Moramo dati operativne odgovore. Kao i drugi kolege zagovaram integriraniji mehanizam upravljanja našim granicama. Ja vam na takav način nudim da budete spremni kako bismo odgovorili na pravi način na sve ugroze slobodnog kretanja u svjetlu neke epidemije pandemije. Kao što je predsjednik e, Aguilar e, rekao, to je zbilja ključno i za oporavak zapošljavanja radnih mjesta i gospodarstva. Hvala. Hvala gospođa Keller, a sada gospodin Markvart, jedna minuta, izvolite. Ovo su teška vremena u kojima živimo i upravo zbog toga što se radi o teškim vremenima treba još jednom ukazati na to koliko imamo sreće da živimo u ovom dobu u Europi. zamislite da smo se rodili prije stotinu godina, dakle upravo je završio prvi svjetski rat, e, španjolska groznica je prouzročila milijune mrtvih e, i također je uslijedila gospodarska kriza i nakon toga u 30. godinama su došli nacisti na vlast u Njemačkoj i onda su uništili cijeli svijet i Njemačku. I onda je došla e, do željezne zavijese i berlinskog zida. No, e, Sreća je dakle da nismo rođeni prije stotinu godina i to trebamo znati i cijeniti čak i u ovim vremenima kada nam prijeti virus. Ipak trebamo biti svjesni toga što smo ostvarili, što smo postigli i sada trebamo smisliti učinkovito mjere kako bismo spriječili širenje virusa i kako bismo se oporavili nakon ovog razdoblja krize. Hvala. Hvala riječima zastupnik Đambaski na jednu minutu. E, grazie, signore. A Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege. Prije svega želio bih ispraviti kolege koji su rekli da su države članice počinile pogrešku uvođenjem unutarnjih e, kontrola na unutarnjim granicama. Komisija je odgovorna za to i sa neprikladnim ponašanjem komisija je natjerala e, države članice da poduzmu unilateralne e, mjere ono što je izuzetno važno je da mislimo i na sigurnost vanjskih granica. Ne možete imati milijune migranata koje sa sobom e, dovode probleme, a nakon toga govorimo o problemu e, unutarnjih granica i sigurnosti. Isto tako moramo tu dodati neodgovorno ponašanje država kao na primjer Nizozemske koji ne puštaju e, da e, Hrvatska, Bugarska e, i Rumunjska uđu u šengenski prostor. minuto, prego. Hvala. Sada gospođa Bjork, jedna minuta, izvolite. Kad govorimo o području Schengena ne smijemo zaboraviti da se ne radi samo o slobodi kretanja i mogućnosti odlaska na praznike u sve dijelove Europe. Schengen je stvoren kako bi se zatvorile vanjske granice to nas je sada dovelo do situacije koju nismo mogli ni zamisliti. Neke države e, Balkana u tom smislu imaju e, probleme. To e, u svakom slučaju dovodi do jačanja vanjskih granica. Tu moramo imati na e, pameti i ljudska prava. Ne možemo zatvarati granice, a kršiti ljudska prava. U tom smislu mislim na Hrvatsku gdje redovito i sustavno carinici krše ljudska prava. Mi tražimo od komisije da provede istragu no isto tako da e, prekine zahtjev Hrvatske za ulazak u šengenski prostor, ne možemo to podržati. Hvala. A sada gospođa Dupont, izvolite. Hvala. Ja sam imala 13 e, kad je pao Berlinski e, zid, a Završila sam školu kad je velika obitelj e, država ušla u Europsku uniju. Mogu reći da Europa je zbilja e, nešto što obećaje slobodno kretanje. Nikad nisam očekivala ponovno vidjeti uvođenje E, europskih unutarnjih granica. Ono što je izuzetno važno je da smo sada vidjeli i to je naše iskustvo koliko smo povezani, ne samo ekonomski. E, vidjeli smo također da su naše slobode ranjive i da ih moramo zaštititi. E, na svu sreću Schengen se ponovo vraća u realnost, Europska unija također napreduje i svjesna je svojih lekcija. Ajmo na tim lekcijama pripremiti bolji budući Schengen, pripremiti e, oporavak budućnosti Europe. Thank you. Vielen Dank. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Šimečka per un minuto. Prego. Thank you very much, President and Madam Commissioner. I'll speak. Hvala lijepa, govorit ću na engleskom jeziku, iako je slovački moj uh, uh, jezik. Tijekom ove krize smo osjetili koliko je krhka ova naša sloboda koju smo osvojili zahvaljujući šengenskom prostoru. To je bila izuzetna situacija koja je naravno zahtijevala i izuzetne mjere, ali način na koje su postupile zemlje članice, odnosno spontano, bez ikakve koordinacije i usklađenosti i bez jednoznačnih pravnih osnova, je naštetilo međusobnom povjerenju. Schengen nije luksuz koji možemo koristiti samo kad je vrijeme lijepo. Schengen je temelj na kojem se zasniva Europska unija. Kada je prvi instinkt zemalja jednostrano zatvaranje granica, to nije dobro. I toga moramo izući pouke i zajednički moramo ponovno uspostaviti šengenski prostor. Hvala riječima zastupnice Vizeler Lima. Jednu minutu, izvolite. Qui Schengen. Tko bi uopće mogao vjerovati u uspjeh u tog malog grada na tromeđi? E, tu imamo san Europe bez granica, gdje idemo iz jedne države u drugu bez ikakvih ograničenja. Radi se o temeljnih slobodama i mogu reći da je to zbilja jedno čudo jedinstvenosti Europe. To moramo e, sačuvati. Naravno, pandemija e, je dovela u pitanje e, te granice E, naravno, trebamo stvoriti e, koridore e, vezano uz zaštitu zdravlja građana, no isto tako kako uopće opravdati zatvaranje granica kad imamo epidemiološku situaciju s jedne i s druge strane granice na isti način. Jednostavno E, moramo e, imati na umu da su se neke stvari dogodile, ali države moraju otvoriti ponovno unutarnje granice i u svjetlu ove pandemije to mora biti zbilja krajnja mjera. Dank, Frau Kollegin Lima. Es folgt als nächstes... Hvala kolegice Wiesler Lima. Sljedeći je govornik gospodin Reisler na jednu minutu. Predsjedniče, sloboda kretanja za više od four milijuna ljudi jedan je od temelja moderne europe. globalna pandemija je razumljivo ponovno privremeno podignula unutarnje granice ali europa kakvu poznajemo ne postoji bez slobodnog kretanja koje je kljuno i za gospodarski oporavak turizam ali i za na europski nain života drago mi je da europski parlament rezolucijom pruža snažnu podršku i daljnjem širenju schengena na sve države članice. to je vrlo važno i za hrvatsku koja je spremna postati dio najvećeg prostora slobodnog kretanja na svijetu kako je utvrdila i europska komisija prošle godine. i danas smo međutim, imali priliku uti napade na moju zemlju zbog uinkovite politike zatite najduže kopnene granice europske unije. meutim vjerujem da će hrvatski ali i svi ostali europski građani uskoro uživati u svim prednostima hrvatskog članstva u schengenu boljoj prometnoj povezanosti snanijoj gospodarskoj suradnji ali i jo boljoj zaštiti vanjskih granica. hvala. Hvala kolega Arimo ima riječ na jednu minutu. Hvala. Da ste vi živjeli kao što ja živim na eh, granici, sami biste uvidjeli koliko je Schengen bio pogažen simbolički i stvarno u doba krize kada zemlje članice reagiraju na tu krizu jednostranim zatvaranjem granica, onda to znači da dolazi do ugračavanja povjerenja i to se nije spomenulo niti kod zatvaranja granica, niti kod otvaranja različitih gospodarskih sektora, niti u slučaju povezivanja obitelji i također se nije spominjalo u e, privremenim uvođenjima i e, strategije izlaska. Dakle, imali smo niz mjera koje nitko nije shvaćao i nitko nije mogao ni poštovati e, građani iz moje izborne jedinice su predali predstavku i traže Schengen verziju 2.0 koja bi spriječila da čak se i u doba pandemije zatvaraju granice. Dakle, trebamo biti ponovno ujedinjeni, a ne odvojeni unutarnjim granicama. Hvala. Es folgt nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Johansson. Hvala lijepa. A sada u ime komisije povjerenica Johansson. Hvala lijepa. Schengen znači slobodu i temelji se na uzajamnom povjerenju. Schengen je i velik uspjeh, a to dokazuje velik angažman ovog parlamenta u ovoj tematici jer želimo što je ranije postići puno funkcioniranje šengenskog područja. Kada je prvi puta potpisan sporazum prije 35 godina postojali su milijuni ljudi koji nisu imali niti pravo živjeti u svojoj zemlji. U proteklih nekoliko mjeseci podsjetili smo se kako izgleda Europa bez slobode kretanja. A sada polako, ali sigurno ponovno uživamo svoje slobode. Ne možemo zdravo za gotovo uzeti slobodu kretanja, niti dobrobiti europskih integracija. Moramo se svakog dana truditi kako bismo očuvali i zaštitili zajednički europski projekt. Ja bih kao prvo voljela da se u vijeću donesu nužne odluke vezane uz ulazak drugih e, država članica u šengensko područje. Dugoročno gledamo, moramo učiniti i više od toga da zadržimo status quo. Jasno je samo po sebi da sve države članice i sve članice Schengena, svi koji žele ući u Schengen, moraju u potpunosti poštivati temeljna prava i naravno europsku pravnu stečevinu. Funkcionalno šengensko područje ovisi o povjerenju država članica i o točnom učinkovitom provođenju zakona o Schengenu. Nešto što se dogodi u jednoj zemlji može utjecati na ostale i na taj način ugroziti šengensko područje. Moramo i dalje omogućavati dobar zakonodavni okvir kojim ćemo moći rješavati izazove poput zdravstvenih kriza. Kao prvo moramo točno i djelotvorno primjenjivati propise vezano uz policiju, unutarnje granice, uporabu tehnologije, prekograničnu suradnju, razmjenu informacija između policije i ostalih tijela. Promicati povjerenje i suradnju kroz obnovljeni dijalog svih država članica na višoj razini i kroz političku raspravu o stanju u Schengenu sa parlamentom i sa vijećom. Ja se veselim daljnjoj suradnji sa svima vama u ovom domu kako bismo ostvarili ovaj važan cilj. Hvala. Hvala u ime vijeća. Sada ima riječ e, ministrica Brnjac. Izvolite. Thank you. Thank Hvala, hvala lijepa na raspravi sve vezano uz unutarnje granice je ključno za očuvanje stečevine vezane uz Schengen. Zato predsjedništvo u ime vijeća i tekako s veseljem očekuje suradnju s parlamentom kako bismo riješili pravno i operativno točno postavljen okvir kako bi su zakonodavci mogli raditi. Ministarstvo vanjskih poslova na neformalnom vijeću 5.6. dogovorilo se koordinirati na transparentan način na temelju načela proporcionalnosti i zabrane diskriminacije, te na temelju načela koje je definirala komisija u svojoj komunikaciji. Velik broj država članica i pridruženih šengenskih država je otvorilo e, e, svoje granice i bilo kakva ograničenja na putovanja do 15.6. Oni koji nisu to će napraviti do kraja mjeseca. Hvala. Hvala gospođo Brnjac. Ovime zaključujemo ovu raspravu. Sutra će se održati glasovanje. Imam dva priopćenja od odbora Agrije Ekon. Dakle, imamo prigovore na delegirani akt koji, su, koji je priopćen jučer. Nije bilo nikakvih e, prigovora sukladno članku 111, tako da se preporuke ovima usvajaju. Tekstovi će biti dakle objavljeni. Sukladno poslovniku mora se izvijestiti da je jučer u 15 sati plenarna usvojila sljedeću točku dnevnog reda, odnosno sljedeća točka dnevnog reda je izjava Vijeća i Komisije o europskoj zaštiti prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19. Podsjećam da neće biti spontanog javljanja za riječ i da nećemo prihvaćati plave kartice. Počinjemo sa izjavom u ime vijeća. Ponovno ima riječ ministrica Brnjac. Izvolite. Hvala, poštovani zastupnici, povjerenice. Prekogranični sezonski radnici potrebni su u turizmu, poljoprivredi i ugostiteljstvu, pogotovo kada radna snaga u e, temeljnoj državi članici ne postoji. Raditi daleko od kuće je već dovoljno teško. Zaštita takvih e, radnika je zbog toga još važnija, pogotovo u ovo vrijeme velikog izazova pandemije COVID-19. Ograničavanje kretanja i socijalno distanciranje loše je utjecalo na gospodarstvo. Nezaposlenost je narasla u vrlo kratkom roku. Poduzeća su u teškoj situaciji u nekim sektorima je gore nego u drugima. Države članice imaju niz mjera kako bi spriječile i ublažile velike e, ekonomske posljedice na socijalni sustav i sustav zaštite radnika. Brojne od tih mjera trebaju štititi radnike u najosjetljivijim dijelovima gospodarstva. Iako postupno svjedočimo ublažavanju mjera ograničavanja, ipak su ekonomske teškoće velike. Petog petog predsjedništvo je organiziralo videokonferenciju na kojoj se moglo razgovarati o e, politici rada i socijalnoj politici okupili su se ministri rada i socijalnih pitanja. Ministri su tom prilikom izrazili potporu strategiji koordiniranog pristupa, povećane zapošljivosti, potpora za poduzeća i zaštite ranjivih skupina građana. Prekogranični radnici kao i sezonski radnici spominjani su više puta tijekom rasprave. Radi se o osjetljivoj skupini koju se smatra ključnom za brojne gospodarske sektore. Ona ima ključnu ulogu u gospodarskom oporavku i ne bi ju se trebalo e, diskriminirati. COVID-19 prisilio je države članice da privremeno zatvore svoje granice. Ipak, države članice i e, Europsko vijeće 26 ožujka zatražili su slobodu kretanja ljudi i roba kako bi se omogućilo funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Neke države članice su uklonile sve privremene mjere i omogućile kretanje sezonskih radnika, a druge kažu da će to učiniti što je prije moguće. Sigurnost na radu je također važna kao i sloboda kretanja. Ključno je da ova osjetljiva skupina radnika uživa jednaka prava kao i oni koji su državljani države članice domaćina. Trebaju uživati adekvatnu potporu, opremu i dobiti adekvatan smještaj, naravno poštujući pravilo fizičkog udaljavanja. Isto tako trebaju ih se educirati i informirati o novim procedurama i pravilima. Države članice također žele omogućiti socijalnu sigurnost svim građanima koji rade u prekograničnom kontekstu. Uz to treba koordinirati sustave socijalne zaštite što će dodatno omogućiti slobodu kretanja radnicima i biti katalizator modernizacije modernog e, novog sustava socijalne sigurnosti. Hvala parlamentu na tome što u vidu ima i prekogranične i sezonske radnike i što su oni prioritet. Veselim se ovoj raspravi. Hvala. Hvala ministrice Brnjac. U ime komisije riječ ima povjerenik Schmidt. Free zastupnici, zastupnice. Sloboda kretanja je ključna za jedinstveno tržište. Mnogi građani rade ili žive u drugoj državi, ne u državi podrijetla. 100 milijuna radnika obavlja sezonske poslove širom EU-a. Pandemija COVID-19 je donijela neviđene mjere širom EU-a što je izravno utjecalo na slobodu kretanja radnika, a to smo čuli i u prethodnoj raspravi. Uloga komisije je jasna, osigurati slobodu kretanja radnicima. U tom kontekstu 30. ožujka komisija je objavila smjernice o slobodi kretanja za radnike. Svrha je bila da prekogranični upućeni i sezonski radnici moraju uživati pristup radnom mjestu bez ograničenja. Mi često govorimo o radnicima na prvoj liniji obrane od ove pandemije. Među njima je i velik broj sezonskih radnika. Tijekom ove krize oni su odigrali ključnu ulogu. Radili su u području nabavke e, ključnih roba i pružanja ključnih usluga kako bismo razjasnili situaciju sa socijalnom sigurnošću. Komisija je također objavila dokument s odgovorima na najvažnija pitanja, a koja se tiču sezonskih prekograničnih i upućenih radnika koji su pogođeni ograničenim kretanjem zbog COVID-19. Na temelju dijaloga sa svim dionicima i državama članicama znamo da su ove smjernice naišle na dobar prijem i dalje ćemo pratiti i to, a mjere država članica moraju biti i nužne i razmjerne dok suzbijamo ovaj virus, ne smijemo počinjavati dijela diskriminiranja. Što se tiče turizma i poljoprivrede, u tim sektorima je posebno potrebno angažirati ovakvu vrstu radnika u određenim dijelovima godine. Ovakvi radnici obično rade u prekarnim uvjetima, imaju teškoća na radnom mjestu, teškoća sa smještajem, dostojanstvenim smještajem, pristupu bilo kakvim mjerama zaštite ili socijalnoj zaštiti. Oni također vrlo često rade neprijavljeno, bez službene prijave kod poslodavca. Pandemija COVID-19 na vidjelo je izvukla probleme koje imaju brojni sezonski radnici i koje imaju već duže vrijeme. Iako su se stvari poboljšale, ipak preostaju neki problemi sezonskih radnika s kojima se moramo baviti. Načelo koje se primjenjuje na sezonske radnike je jasno jednako postupanje za sve i zabrana diskriminacije bilo kojih mobilnih radnica unutar EU-a u usporedbi sa vlastitim državljanima. Tako ćemo osigurati najvišu razinu zaštite za mobilne radnike što uključuje i prekogranične i sezonske radnike. Za sezonske radnike to znači sljedeće. Moraju uživati apsolutno ista prava kao i vlastiti državljani ili rezidenti države članice u kojoj rade. Jednako postupanje podrazumijeva pravilnu primjenu nacionalnog radnog zakonodavstva, što uključuje zakonodavstvo koje je vezano uz direktivu EU-a o tim radnicima. Njihov doprinos gospodarstvu, posebno poljoprivredi, zahtjeva da podržimo sezonske radnike u svim državama članicama i zato komisija od država članica traži razmjenu informacija i uspostavu procedura putem kojih će glatko teći postupci vezani uz te radnike. I sada želim pozdraviti rad na zaštiti prava sezonskih radnika o čemu je potpisan sporazum. Isto tako pozdravljam najavu država članica da će prilagoditi nacionalna zakonodavstva i na bolji način nadzirati njihovu provedbu. Na temelju podataka možemo potvrditi da sezonski rad često biva neprijavljen, a često je povezan i sa zostavljanjem ili ne pristupanjem socijalnim i zdravstvenim pravima. Zato je u tom kontekstu ključno podići svijest kako radnika, tako i poslodavaca o tome zašto treba raditi prijavljeno i koje su dobrobiti toga. Na to naglasak stavlja i kampanja Europske unije vezana uz pravedan rad putem koje se želi riješiti problem neprijavljenog rada. Europska unija će igrati svoju ulogu i kroz aktivnosti s naglaskom na prekogranične radnike, sezonske radnike i posebno mlade ljude. U vrlo bliskoj budućnosti imat ćemo platformu i ured za koordinaciju koji će biti u e, nadzornom tijelu za rad Europske unije koje će surađivati sa komisijom, a biti će zaduženo za djelotvornu provedbu i nadzor zakonodavstva širom EU-a te koordinaciju sustava socijalne zaštite članica EU-a. Jedno od pravila vezano uz koordiniranje socijalnih sustava je da ako osoba radi u više država članica, recimo ako je osoba sezonski radnik, onda mora uživati prava i zakonodavstva države članice u kojoj ima najbližu vezu, s kojom je najčešće vezan. Česte izmjene u mjerodavnom pravu mogu predstavljati teškoće i barijere za slobodu kretanja radnika. Zajednička pomoć i suradnja država članica je nešto što potičemo. Bilateralne sporazume, informacije na jeziku sezonskog radnika, informiranje o socijalnim pravima, sve je to ključno za ostvarivanje prava sezonskih radnika. A što se tiče urodbe, komisija je 2016. izradila prijedlog i o tome još uvijek vijeće i parlament raspravljaju. Ja sam u potpunosti na raspolaganju glede osuvremenjivanja pravila što je prije moguće. Želim još jednom istaknuti da u potpunosti podržavam i uvođenje jedinstvenog socijalnog broja u Europskoj uniji o čemu je riječ i u ovom nacrtu rezolucije. Još bih nešto važno rekao o sigurnosti na radu. Prolazimo kroz neviđenu krizu. Radi se o temi u kojoj ne smijemo ne iznevjeriti svoje građane. Imamo EU zakonodavstvo o zaštiti na radu i to se primjenjuje na sve radnike bez obzira na to odakle su, gdje rade, na koliko dugo i na kojim poslovima. Osiguravanje zaštite na radu je nešto za što smo odgovorni svi. A poslodavci su odgovorni za to da poštuju sve zahtjeve propisa i da sve poštuju i primjenjuju na radnom mjestu, što uključuje i nova pravila kao recimo adekvatne mjere zaštite od bolesti. To je posebno važno u onim sektorima u kojima su radnici više izloženi zarazama. Sve treba potkrijepiti nužnim informacijama, ali isto tako i higijenskim proizvodima i zaštitnom opremom uz smjernice o sezonskim radnicima i uz sve što radi komisija, Europska unija je poduzela brojne korake kako bi ponudila pomoć državama članicama na ovom području djelovanja. Ali moram reći da su države članice odgovorne za provedbu radnih standarda koji se primjenjuju i na sezonske radnike. EU OSHA Agencija za zaštitu na radu je objavila smjernice koje se tiču COVID-19 na radnom mjestu, a isto tako i smjernice koje će se primjenjivati nakon pandemije. Tim dokumentom poslodavci mogu osigurati dostojne uvjete na radu, a isto tako mogu postojati i nacionalne smjernice koje uzimaju u obzir specifičnosti ili one članice koje posebno često koriste sezonske radnike. Dakle, još jednom ponavljam, jedan od mojih glavnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je zaštita na radu, a povezat ću se u vrlo bliskoj suradnji sa zastupnicima i zastupnicama ovog parlamenta kako bismo podigli na višu razinu zaštitu na radu sezonskih radnika i kako bismo se osvrnuli i na zaštitu nakon pandemije 19 na radnim mjestima mjestima, pogotovo za najosjetljivije skupine radnika. Ne gubimo iz vida da su brojni sezonski radnici državljani trećih zemalja. Covidska kriza je snažno pogodila mogućnost tih radnika da uđu na teritorij Europske unije. Komisija smatra da posebno u poljoprivrednom sektoru ti radnici imaju ključnu ulogu. Zato smo već u ožujku državama članicama predložili da dopuste radnicima u poljoprivrednom sektoru bez obzira na zatvaranje unutarnjih granica da dođu. Pozdravljam ovu rezoluciju kao važan doprinos budućim politikama. Svi imamo isti cilj, osigurati prava sezonskih radnika koje treba štititi, a usto i primjenjivati pravila europskog zakonodavstva. Socijalna prava moraju uživati svi. Hvala. Hvala povjereniče Schmidt. A sada riječ ima kolega lenar za jednu minutu. Hvala lijepa. Čuli smo od eh, populista eh, da će se zatvoriti granice, da ćemo napustiti eh, slobodu kretanja i tako dalje. Možda je to dio budućnosti. Vidjeli smo već da su neke najave takvog tipa na pomolu i to je nešto zbog čega se milijuni ljudi ne bi mogli ujediniti sa članovima obitelji. To bi pogodilo i male poljoprivrednike, mala poduzeća kojima će propasti urod recimo jagoda ili krumpira jer ih neće imati tko ubrati. Kad nešto izgubite, onda shvatite što ste uistinu imali ranije. Ne smijemo dopustiti zatvaranje granice. To nije Europa kakvu želimo. Cijenimo ono što imamo, a imamo prekogranično tržište rada gdje se cijene vrijedni radnici, gdje želimo dobar stambeni smještaj za njih i gdje želimo zaštitu standarda i prava. To je budućnost kakvu ja priželjkujem i cijenim. Hvala pa, gospodine Lenarc. Na jednu minutu ima riječ gospođa Bišov. Hvala gospodine predsjedatelju. Jučer je u Njemačkoj došlo do više stotina novo zaraženih u mesnoj industriji. Dakle, poduzeća poput tenesa očito nisu naučila ništa iz krize i ponašaju se neodgovorno. A sada se pokušava prebaciti krivnja na e, rumunjske i bugarske zaposlenike jer su oni navodno donijeli virus preko granice. Populisti to iskorištavaju i mi se moramo suprotstaviti ovakvom ponašanju i zato je rezolucija dobar korak u tom smjeru, ali nisu dovoljne smjernice nego nam trebaju čvrste mjere. Moramo iskoristiti europsko pravo i popuniti e, rupe u zakonu ako postoje i e, vidjeti kako što bolje zaštititi građane. Moram e, uputiti apel svim mobilnim e, prekograničnim i sezonskim radnicima. Dakle, u ovoj situaciji nemojte izgubiti nadu u pravednu mobilnost i pravedno unutarnje tržište i jer se mi ovdje u parlamentu za to zalažemo i želimo promijeniti situaciju. Hvala gospođo Bishop. Nažalost, opet ne čujemo, opet imamo tehničke poteškoće. Hvala. Kada je riječ o ovoj e, temi, želim ponovno razjasniti o čemu se radi riječ o prekograničnim e, radnicima i sezonskim radnicima i oni omogućuju poslovanje brojnih e, poduzeća u različitim sektorima. Oni pripadaju našoj obitelji i omogućuju uopće funkcioniranje različitih gospodarskih sektora, a dolaze iz raznih zemalja i stoga trebaju našu potporu. Oni odlaze iz svojih e, domova, napuštaju svoje obitelje, a mnoga poduzeća ovise o takvoj radnoj snazi. Vidjeli smo to u ovoj krizi kada sezonski i prekogranični radnici nisu mogli prelaziti granice. Došlo je do nemogućnosti pružanja usluga poput javnog prijevoza ili čak zdravstvene skrbi. Treba da naglasiti kako bismo shvatili koliko su važni ovi radnici za Europsku uniju, za zemlje članice, za poljoprivredna poduzeća, za građevinarstvo, za bolnice, za niz drugih područja iz navedenih razloga vjerujem da ih treba zaštititi tamo gdje rade i to je najmanje što im dugujemo jer bez tih ljudi bi mnogi gospodarski sektori jedno jednostavno stali. Vidjeli smo u ovoj krizi da mnogi sezonski radnici su smješeni u neadekvatnim uvjetima koji ne udovoljavaju niti minimalnim higijenskim standardima, osim toga nisu dobili niti potrebnu zdravstvenu skrb. Oni ponekad čak i umiru zbog nedostatka liječničke skrbi ili zbog lošeg tretmana. Dakle, stoga vjerujem da će ova rezolucija dobiti doista veliku potporu jer trebamo također nadzirati kako su ti radnici smješteni i trebamo spriječiti iskorištavanje sezonskih radnika od strane određenih poduzeća. Također računam i na komisiju u tome. Doista je važno da surađujemo na tome i parlament i komisija i vijeće i predsjednik prekida govornika. Hvala gospodine Čološ. Na jednu minutu riječima zastupnica Žame. Oui, Gospodine predsjedniče, drage kolege, ova rezolucija ima za cilj E, regulirati e, prekogranične radnike i njihovo slobodno, njihovo slobodno kretanje. Možemo reći da tu stavljamo na prvo mjesto e, to, taj božanski status slobodnog kretanja i mm, statusa prekograničnih radnika. A tu s jedne strane imamo e, ta načela, s druge strane nacionalne prioritete. E, prekogranični radnici, upućeni radnici, pogračeni radnici, oni zapravo na neki način e, su izlika za to da se nešto od nas zatraži, da se zapravo spriječi stavljanje u prvi plan nacionalnih nacionalnog prioriteta. Hvala. Hvala gospođo Žamej. Na jednu minutu riječ ima zastupnica Desutar. Gospođo državna tajnice, predsjedatelju povjereniče, ova pandemija je okazala na prekarne uvjete rada za 17 milijuna mobilnih radnika u Europskoj uniji, od kojih su stotine tisuća sezonski i prekogranični radnici. Bila je potrebna i bolja socijalna zaštita i prije krize, ali nedostatak sigurnosnih mjera na plantažama jagoda ili u mesnoj industriji u Njemačkoj je otvorila mnogima oči. Sigurnosne i zdravstvene mjere protiv COVID-19 ne, ne poštuju često na radnim mjestima e, poput e, recimo upotrebe zaštitnih, e, zaštitne opreme. Njima treba olakšati i prekogranično kretanje, a treba je uskladiti sustave socijalnog osiguranja, što je najhitnije. Ovi radnici su na prvoj crti bojišnice u domovima, u bolnicama, recimo u Austriji, gdje mnogi radnici iz Rumunjske i bulgarske rade prekovremeno. Oni su vitalna radna snaga i mi moramo priužiti ključne zaštitne i zdravstvene mjere jer je to pitanje socijalne pravde. Hvala vam. Hvala gospođo De Suter, a sada na jednu minutu riječ ima zastupnica Rafalska. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Prekogranični sezonski radnici su teško pogođeni krizom koronavirusa uslijed zatvaranja granica, obaveze socijalnog distanciranja i nemogućnosti povratka u njihove zemlje porijekla. Ti radnici više ovise o poslodavcima i o agencijama za zapošljavanje. Smještaj kojim se osigurava je često ispod svakih minimalnih standarda i plaća koju, primaju je daleko od minimalne. To sve prikazuje probleme s kojima su suočeni i e, prekogranični radnici koji uglavnom dolaze iz istočne Europe. Ova pandemija je pokazala koliko ti radnici koji su ključni u brojnim sektorima uživaju malo poštovanja. Mi moramo cijeniti njihov rad, a moramo spriječiti njihovu zlouporabu. Što će komisija učiniti? Hvala. E, kolegice, tako ne ide. Hvala vam lijepa. Riječ e, ima zastupnik potenga na jednu minutu. merci Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. Mi ćemo glasati o rezoluciji o prekograničnim sezonskim pograničnim i upućenim radnicima. I jako mi je drago što to mogu uvesti ne samo s ljevice nego i s desnice i isto tako uključeni su tu i liberali. Po prvi puta ćete vjerojatno prihvatiti da e, prioritet e, tržišta je na štetu radnika. Mi smo isto tako e, dali jedan amandman koji se tiče e, borbe protiv protiv dumpinga i to možete podržati ako želite. Kriza covid 19 vam je otvorila oči o e, E, patnji prekograničnih radnika u Europi. Nisam siguran da ste to u toliko e, osjetili na svojoj koži prije svega ono što vas e, je preplašilo je taj bijes tih radnika. No nije važno zašto ste se pokrenuli. Ono što je izuzetno važno je da vidimo kako možemo nastaviti. Ovdje imamo rezoluciju koja nije obvezujuća. To ćemo izglasati, ali moramo napraviti sljedeći korak. Napravimo to da usvojimo na europskoj razini pravila kako bi svi ti radnici mogli imati one temeljne slobode koje branimo na europskom tržištu. Hvala. Riječ ima zastupnica Rondinelli na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Pandemija je pokazala tijekom ovih tjedana da je europsko tržište rada daleko integriranije nego što smo mogli pomisliti i vidjeli smo da bez slobode kretanja radnika, naročito sezonskih i prekograničnih radnika, u brojnim e, strateškim proizvodnim sektorima Europske unije je došlo do velikih poteškoća. Radnici kada napuštaju svoje zemlje porijekla i kreću se takozvanim zelenim koridorima moraju dobiti odgovarajuću zaštitu, smještaj, radne uvjete i plaću i također to znači i priznavanje stečenih prava kada je riječ o socijalnom osiguranju, a ta se prava moraju ostvariti tamo gdje radnik radi i tamo gdje plaća porez. Unija smatramo da treba promicati usklađivanje nacionalnog zakonodavstva o radu kako bi se riješio problem dumpinga plaća, ali isto tako kako bismo se suočili sa problemom novog dumpinga, a to se tiče upravo zdravlja i sigurnosti na radu. Mislim da ovu rezoluciju možemo podržati, naročito ako ona postane temeljem za nove zakonodavne mjere kako bismo što bolje zaštitili europske radnike i kako bismo isključili e, nelojalnu konkurenciju koja je danas prisutna na tržištu rada. Hvala gospođo Rondinelli. Na jednu minutu riječima zastupnik Ratke. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Politički slogan jest relevantno za sustav i kako bih to odmah iskoristio, vidjeli smo koliko su relevantni za sustav i za naše tržište rada ovi prekogranični sezonski radnici. No, s druge strane vidjeli smo koliko je krhak taj sustav. Češki radnici u njemačkim e, bolnicama moraju raditi od jutra e, do mraka i nema tu ravnoteža između privatnog i poslovnog života. E, njemački poljoprivrednici više ne su mogli obaviti žetvu bez sezonskih radnika, a osim toga stanje u mesnoj industriji u Njemačkoj i Nizozemskoj je pokazalo koliko e, je teška ova situacija kada nema sezonskih radnika. Stoga je sada na komisiji, iznad svega na e, zemljama članicama, da e, ostvare obećanja i da omoguće ponovno slobodno kretanje radnika. Hvala kolega Ratke. Riječ ima na dvije minute gospođa Jongerius. Hvala. Moram postaviti jedno pitanje. o čemu razmišljaju ljudi kada odluče plaćati radnike iz Poljske 14 eura dnevno u razdoblju od 30 dana. To su radnici migranti koji možda kada se razbole nemaju nikakvu zaštitu. Ili što je ljudima na umu kada izbace radnike koji su putovali s njima u jarak pored ceste to su slike koje su se pojavljivale u medijima i moramo se pitati što se tu događa. Ljudi nisu predmeti koje možete jednostavno odbaciti. Poljoprivredni i poljoprivredni e, prehrambeni sektor su dosegli dno i mi moramo nešto poduzeti i na istoku i na zapadu. U našoj rezoluciji iznosimo prijedloge kako bismo riješili ove nepravilnosti i ovo iskorištavanje agencije za zapošljavanje moraju biti podvrgnute čvrstim e, pravilima, direktivom o upućenim radnicima. Trebamo osigurati dostojanstveni smještaj sa privatnošću i ugovorima o smještaju i trebamo provesti više nadzora u rizičnim sektorima i to na europskoj razini. Nadam se da će povjerenik Schmidt raditi upravo u tom smjeru kako bismo riješili ove nepravilnosti, nezakonitosti kao što je i stoji u ovoj rezoluciji. Zemlje članice Europskoj uniji trebaju također poduzeti mjere, trebaju djelovati raditi je pravo, pravo svakog radnika, to je dragocjeno dobro, ali svi to moraju moći činiti u sigurnim uvjetima i u odgovarajućim zdravstvenim uvjetima. Hvala gospođo Jongerius. Sada riječ e, ima kolega Pislaru na jednu minutu. Ovu rezoluciju je predložio klub Renew, kojega sam ja i koordinator. Dakle, riječ je o pograničnim radnicima, dakle, iznad svega Poljacima, Rumunjima, Bugarima, koji se dovode u kontejnerima. I u tom slučaju su svima nama jednaki u slučaju bolesti, dakle bili sa istoka, zapada, juga ili sjevera. I to smo vidjeli u ovoj e, krizi ti e, radnici su jedan e, simbol Europe, simbole e, su blagostanja i simbol su jedinstvenog tržišta. Oni su odlučujući za brojne gospodarske sektore u Europi i mi se želimo boriti za buduću slobodu kretanja i za ostvarenje prava u Europi i za njihove dostojanstvene uvjete rada kako bi oni također uživali poštovanje kao i ostali radnici u Europi. Ovdje je naša moralna i pravna odgovornost da se, učinimo, da se učinimo kako bi se to ostvarilo u budućnosti. Hvala kolega Pisaru. Na jednu minutu ima riječ kolega Panca. Hvala gospodine predsjedatelju i moram reći da se uz određenu zadršku slažem sa rezolucijom o zaštiti prekograničnih radnika, a to je kategorija radnika koju je posebno zahvatila ova kriza. Kada je riječ o Italiji, imamo stotine tisuća radnika koji svakog dana prelaze granicu kako bi radili u drugim zemljama u Francuskoj, Austriji, čak i u San Marinu. I više od 70 tisuća njih radi u Švicarskoj. Stoga je važno kako bismo pozvali na primjenu ove rezolucije i susjedne zemlje poput Švicarske i Ujedinjene kraljevine kako bismo svima osigurali dostojanstvene radne uvjete i smještaj kako bismo zaštitili i sve prekogranične radnike, naročito sezonske radnike koji zbog tipologije ugovora su posebno ugroženi. S druge strane se nadamo da će zemlje članice na e, dijelima, ne samo na riječima, provesti u dijelo zaštitne mjere u korist sezonskih radnika koji su uslijed e, krize COVID-19 izgubili svoje radno mjesto. E, stoga treba pristupiti, ne treba pristupiti regularizaciji imigranata kao što se dogodilo u Italiji, što je samo dovelo do povećanja ilegalnih ulazaka u Europsku uniju. Hvala kolega Panca. Sada na jednu minutu riječ ima zastupnik Saturi. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice sa ovom e, krizom pandemije bolesti COVID-19. Države članice su kršile cijeli niz e, prava mobilnih radnika zatvaranjem granica. E, oni su još postali, još prekarni i ostali su sami i bez socijalnog osiguranja sami vezano uz zloporabe određenih određenih e, zaposlenika bez mogućnosti ponekad da se vrate svojim domovima. Ti naši građani su ključni za naše gospodarstvo, za poljoprivredu, za izgradnju naših e, država i njihov tretman nije dostojan europskih vrijednosti. Moramo osigurati jedinstveno e, poštivanje prava svih. Ova rezolucija je korak naprijed, no moramo ići i dalje u tom smjeru. Europa ne smije iskorištavati svoje mobilne radnike, nego shvatiti koliko su oni važni i za naše gospodarstvo i e, e što se tiče prehrane. To je ključno. Hvala. Hvala gospodine Saturi. Na jednu minutu ima riječ zastupnica Duriš Nikolsonova. Hvala. U Europskoj uniji postoje 1,3 milijuna prekograničnih radnika i čak 2 milijuna upućenih radnika. U krizi COVID-19 vidjeli smo koliko oni podližu krizi kada se zatvaraju granice i često su pred izborom hoće li ostati sa obitelji i izgubiti radno mjesto ili će ostati na radnom mjestu i odvojeni od obitelji. Budući da nisu mogli pristupiti svojim radnim mjestima, mnogi sektori e, su imali veliki nedostatak radne snage. Riječ je o radnicima čiji je socijalni status često prekaran i koji su žrtve diskriminacije u socijalnim sustavima. Recimo, e, kada je riječ o austrijskoj indeksaciji e, naknada za obitelj. Dakle, ti radnici e, se moraju zaštititi, trebamo uskladiti socijalne sustave i digitalno ih povezati. Hvala zastupnici Nihosonovoj, a sada na jednu minutu riječ ima zastupnica Čašajbi. Chers collègues, Dragi kolege, ja ću vam govoriti o Jasmin. Ona kupi voće koje volimo jesti. Ona radi zbilja veliki broj sati, a plaćena jako malo. Ima dane bez pauze i ako želi jesti mora se sakriti u e, kupaonici, a isto tako ima i multiplu sklerozu zbog svih tih uvjeta rada. Osim toga nije e, pokrivena socijalnim osiguranjem. To je samo jedan primjer stotine i tisuće sezonskih prekograničnih pograničnih radnika koji ponekad dolaze iz Španjolske, no isto tako dolaze iz Kolumbije, Gvijene, e, Gvajane i tako dalje, koji odlaze u Francusku i u Njemačku kako bi kupili voće i povrće. Radi se o Eh, tim radnicama koji su tijekom ove krize bili ugošćeni i koji su stanovali zbilja u prekarnim uvjetima iskorištavanje takvih, grani, eh, takvih radnika mora prestati. Moramo osigurati poštivanje svih tih radnika i ukinuti direktivu o eh, prekograničnim radnicima. Hvala gospođo Šajbi. Sada Gospodin Radačovski, on nije ovdje. Je li tomu tako? Sada prelazim, dajem gospodinu Budi riječ za jednu minutu, izvolite.